To je inače to inače i profesor etike koji je bio predsjednik eh, španjolskog parlamenta, a preminuo je u zatvor za vrijeme Frankovog režima. Eh, zaključno želim dati riječ eh, dragoj kolegici, zastupnici Kostelo, na dvije minute. Hvala